Mes chers collègues, bonjour. Dobar dan, dragi kolege. Ispričam se zbog ovog eh, sitnog kašnjenja. Gospodin Wim van den Kamp ne kaže se još dobro večer, treba sačekati šest sati. Dakle, izgubili ste. Još uvijek se kaže dobar dan. Dobar dan Ismail Ertu, kako ste? Dobro, odlično, tim bolje. Prema prijedlogu dnevnog reda, ako nemate ništa protiv, možemo usvojiti prijedlog dnevnog reda. Ima li prigovora? Nema, svi su zadovoljni, idemo dalje. Zapisnik 12. travnja 2018. možemo usvojiti ukoliko nema prigovora. Obavijest predsjednice. Imate puno sreće, nemam vam ništa novo za reći. Dakle, počinjemo odmah s paketom za mobilnost, aspekti cestovnih naknada s izvjestiteljicom gospođom Kristin Rvodalon. Dobar dan, Kristin Rvodalon, kako ste? Gospođa Kun nije tu. Gospodin Salini nije tu. Što se tu događa u ponedjeljak ujutro? Dobro, progledat ću vam kroz prste ovaj put. Prije nego dam riječ izvjestiteljima. Da, gospodine. E, dobro, hvala, hvala što čekate. Dakle, prije nego dam riječ izvjestiteljici, želim pozdraviti i poželjiti dobrodošlicu skupini posjetitelja sa sveučilišta Wiesbaden Radi se o skupini studenta prava. Gdje ste? Dignite ruke. Allez-y, Monsieur vous êtes... O, vi ste gosti gospodina Gellera. Želim vam dobro došlicu, budite pažljivi, ovdje se radi o odboru koji se bavi zakonodavnim pitanjima, s obzirom da se vi bavite pravom, možda ste budući članovi ovog odbora, tako da ćete puno toga naučiti danas poslije podne s nama. Dakle, počnemo s paketom za mobilnost i aspektu cestovnih naknada. Gospođa Kristin Rvodalon ima riječ, zatim ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni i osobi konkretnije gospodinu Dansu. Gdje ste gospodine Dans? Niste tu. Dakle, gospodin Dans, izvjetelj odbora Envi. A na kraju ćemo pogledati što se dešava na nivou komisije, Europske komisije, da vidimo što oni o tome misle. Kako ste vi iz komisije? Dobro, evo, danas je ponedjeljak, malo je teško raditi ponedjeljak, evo, ne, nije. Gospođa Ravodalon, izvolite, imate riječ. Hvala vam, predsjednice. Uvaženi kolege, izvjestitelji, dame i gospodo, prije predstavim kompromisne amandmane na kojima smo doista puno radili s izvjestiteljima u Sjeni. Želila bih zahvaliti na suradnju svim članovima odbora, a napose odborima u Sjeni i želim vam zahvaliti na vašem sudjelovanju u izradi kompromisa. Mislim da smo obavili dobar posao u ograničenom vremenskom roku. Kompromisni amandmani pokrivaju sve ključne aspekte teksta, iako naravno svi kompromisi nisu dobili podršku svih klubova zastupnika, što je savršeno normalna stvar, uspjeli smo glede brojni kompromisa dobiti veliku većinu. Kompromisi, što je jako važno, glede dakle usmjerivanja e, dobiti na sektor transporta su dobili veliki, veliku podršku. Što se tiče dodatnih e, naknada u planinskim područjima, što se tiče perifernih pravila o perifernim e, cestama i prilagodljivosti cestari na o emisiji CO2 dobili su veliku podršku. Također me raduje što je većina izvjestitelja u Sjeni podržala prijedlog e, kompromisnog rješenja kako bi se prestalo sa vinjetama za teška teretna vozila e, krajem e, prosinca 2022. Mislim da je to korak u smjeru e, ostvarenja ciljeva bijele knjige, dakle prema kojima zagađivači plaćaju i korisnici plaćaju. Druge stvari još moraju biti temom pregovora i sutra imamo još jednu, jedan sastanak izvjestaja u Sjeni kako bismo priveli kraju ta pitanja. Što se tiče pristojbi za vanjske troškove, predlažem da preuzmemo rezultate glasanja odbora ENVI kako bismo odredili minimalne vrijednosti za iznos tih pristojbi povezanih uz euro vrijednosti vozila. Nadam se da ćemo doći do dobro kompromisa za ovu ključnu točku za primjenju načela zagađivač plaća za teška teretna vozila u transeuropskoj cestnoj mreži. Što se tiče vinjeta, kompromisa za vinjete, za lak vozila, tu trebamo nastaviti s pregovorima, to je osjetljiva stavka i razumijem brige određenih članova, no e, podsjećam da je datum e, za kompromis 30. 31.12.2025. omogućuje da se da dovoljno vremena državama članicama da se prilagode e, ovim europskim novim budućim europskim parlamentima. Kako bismo izbjegli bilo kakav nesporazum, želim razjasniti da naknada za e, zastoje ne primorava da se uvede ta naknada, nego se pruža mogućnost da se to napravi i to u E, e, jasno zadanom okviru. Jasno mi je da određeni zastupnici nisu, e, ne žele takve pristojbe, ali želim vas podsjetiti da to nije obvezno. Isto tako primjena ove direktive na sekundarne ceste ne primorava države članice da uspostave cestarinu na tim sekundarnim cestama. To je tu se samo radi o mogućnosti. Dakle, u kompromisu stoji da ukoliko države članice uspostave cestarnu na takvim e, sekundarnim cestama, to se mora napraviti sukladno e, zadanom okviru kako bi se izbjegla e, fragmentacija cestovnog okvira plaćanja. Zaključno želim reći da ovaj kompromisni paket mjera zadovoljava visoke ambicije Europske komisije, a isto tako E, se jačaju određene stvari kao što su pristojbe za vanjske troškove i e, isto tako se uzimaju u obzir e, socijalni i teritorijalni aspekti. Eto toliko predsjednice i naravno imamo još jedan sasnak koji ćemo održati sutra kako bismo radili na ovim kompromisima. Hvala gospođo Revodalon, otvaram raspravu. Gospodin Žorž Bach, imate riječ. Odmah bih na početku želio ukazati na to da smo zapravo sjajno surađivali s našom izvjestiteljicom, ali i sa drugim našim izvjestiteljima u sjeni. Isto tako bih e, pohvalio i način na koji smo surađivali, sam postupke bili su izvrsni. Dakle, Kristin je već rekla da smo uspjeli postići dobre kompromise pučani bi mogli ovaj kompromis o ovim, pristojbama u slučaju zagušenja i zastoja prometa ne bi mogli prihvatiti, zato što smatramo da bi to dovelo do dupliciranja naknada i davanja, dakle izdavanja novaca. Drugo, kod e, pučana nije u redu i ovo ne, prihvaćamo i ovo proširenje pravila i na sporedne ceste. Iako smo svjesni, kao što je izvjestiteljica već i naglasila, da je to fakultativno, da to nije dakle prinudna stvar, nije obaveza. Ali unatoč tome pučani tu smatraju da je supsidijarnost, e, supsidijarnim postupkom to treba prepustiti samim članicama da od, same odluče koje će biti sporedne ceste i kako će najbolje to preraspodijeliti i prema tome to jedinstveno pravilo koje se želi nametnuti svima nama se čini neprikladnim. To je nadležnost same zemlje članice. Kod samog izvještavanja smo, mislim, došli do dobrog kompromisa. Biće i sve važnije da se i u budućnosti E, raspolaže dobrim bazama podataka, da imamo prave podatke, a da pritom ne stvaramo jedan birokratsku monstruoznu tvorevinu, to moramo spriječiti. Osim toga, drago mi je da smo došli do postizanja jedne široke većine o malim transporterima i teretnim vozilima, dakle onim dobavljačkim i za isporuku. Mislim da smo tu zapravo riješili jedan težak problem, a isto tako i pitanje parkinga, parkirališta i da se to treba uzeti u obzir i to nam se čini vrlo važno. Mislimo da je to jako dobra odluka do koje smo donijeli. A sutra mislim da će dvije točke koje isto izvjestiteljica već spomenula, ovaj phasing out, dakle postupno ukidanje za e, ovih individualnih putničkih e, vozila Mislim da ćemo i tu imati, da ćemo tu moći razviti jednu vrlo živahnu diskusiju, da će to biti tako jedno zanimljivo pitanje. A druga stvar koja nam ostaje, to je odvajanje autobusa i od e, teretnih vozila, kamiona. Dakle, jako se radujem našem nastavku rada i našem sutrašnjem sastanku izvjestitelja u Sjeni i mislim da smo sve u svem mogli zapravo dovršiti jedan sjajno izvješće u, tako dobroj atmosferi i dobroj suradnji. Hvala. hvala gospodine Bach. Gospodine Rike. Hvala predsjednice. Najprije se zahvalim izvjestiteljici na kakvoći njezina rada, a i na raspravi koja je omogućena. Stav našeg kluba jako je blizak eh, izvjestiteljičinom, tako da nismo imali teških rasprava jer se slažemo s tim da treba ići dalje još od prijedloga komisije i omogućiti da ova direktiva počiva na čvrstim stavima. Naravno, podržavamo earmarking, usprkos poteškoćama koje smo imali na jednom od trijaloga. Htjeli također da se laka e, teretna vozila, da se i na njih primjenjuje ova direktiva, kao što je rekao Žorž upravo sad. Što se tiče ovog pitanja sekundarnih puteva, slažemo se sa stavom izvjestiteljice prema kojem sekundarne ceste trebaju biti obuhvaćene ukoliko u ovoj uredbi. Zašto? Zato jer e, ukoliko sekundarne ceste nisu obuhvaćene i dođemo u situaciju subsidijarnosti, bojim se da bi to moglo biti opasno za unutarnje tržište. Dakle, tu bismo mogli imati situaciju u kojem bi se i geografski i administrativno mogu zaobilaziti pravila. Dakle, ne bi trebalo doći u tu situaciju u kojoj bi te sekundarne ceste bile prepreka za primjenu ove uredbe. Tako da podržavamo stav izvjestiteljice. Još jedna važna stvar za moj klub zastupnika jeste mogućnost da regionalna tijela vlasti uz rezervu odobrenja država članica uređuju e, ovo pitanje. To je povezano izravno i s pitanjima sekundarnih cesta. Dakle, mislim da su mimo ključnih eh, cestovnih eh, pravaca regionalna tijela vlasti ta koja najviše trebaju eh, koja su naj sposobnija i najnadležnija za određenje pitanja o ovome. Što se tiče sigurnih parkinga, jasna nam je rasprava o ovome, no ipak ne možemo e, to vezati isključivo uz pitanje autocesta. Dakle, ne može se to obvezno povezivati uz primjenu ove direktive, jer situacija takva kakva je sad, mm, bila bi takva da se, da se njom ne može upravljati, jer e, veliki dio e, važnih cesta nisu opremljene takvim parkinzima. Eto, dakle, načelo zagađivača koji plaća i načelo e-markinga nam se čine ključnima. Mi ih aktivno podržavamo i s obzirom na reakcije koje smo imali iza novog vijeća, možemo pretpostaviti da će rasprave s vijećem da će biti teške i zato je važan eh, ovaj Mm, ova velika podrška koju je dobila izvjestiteljica jer će pregovori sigurno biti teški. Mislimo što se naše kluba zastupnika tiče da ćemo imati veliku podršku i veliko sudjelovanje u ovome. Hvala. Hvala vam gospodine Rike. Gospodin Delonde, izvolite imate riječ. Hvala vam predsjednice. U biti ja predstavljam kolegicu koja prati ovaj dosije i izneću njen stav. Dakle, vidimo da ima puno pozitivnih aspekata u ovom prijedlogu i naravno tu i činjenica da se može uzeti u obzir e, sekundarne puteve. Tu su usvojene neke izmjene i čitav niz izmjena koji se tiču cestarina te mislim da ćemo zahvaljujući ovome doći do pozitivnog rješenja. Ova, ove promjene su pozitivne, jasno pozitivne. Još jedna stvar, troškovi klimatskih promjena su uključeni u troškovi u troškove eksternalizacije. No, ima tu još nekih aspekata koji nedostaju, kao što je dodavanje e, automobila i motora, jer e, trebamo imati globalnu količku viziju transporta i Europska unija bi mogla popuniti financiranje ovih različitih mjera. Dakle, ima tu dobri stvari i neki koji su manje dobre u ovom predlogu. Hvala. Hvala vama, gospodine Delonde. Gospođa Kilonen, dobar dan. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjednice. Najprije Dopustite da zahvalim e, izvjestiteljici i izvjestiteljima u Sjeni na odličnoj suradnji. Doista, od ključnog je značaja da se napreduje po pitanju sektora prometa, osobito kada se radi o zdravlju. Kolege su napravili jako konstruktivan e, posao s čitavim nizom prijedloga. Ja moram reći da sam zadovoljna kompromisnim prijedlozima. No, tu je nekoliko elemenata za koje bismo htjeli vidjeti neka drugačija rješenja, osobito kada se radi o sigurnosti prometa, o obvezatnosti. Mi smo također spremni razgovarati i o autobusima, te kamionima. Možda bi tu trebalo dodatno razgovarati i vjerujem da ćemo to moći riješiti sve tijekom sutrašnjeg razgovora izvjestelja u Sjeni. Koji je cilj parlamenta ovdje? Razgovarali smo o tome u više navrata. Naravno, to se tiče eurovinjete, zašte okoliša i kao što znate im tijeku je trijalog o eurovinjeti. Dakle, možda bismo mogli napraviti još više. Naime, na trijalogu bismo mogli dobiti ostvariti nezadovoljavajuće rezultate glede naših obveza za zaštitu okoliša i klimatskih promjena. No, u svakom slučaju, zahvaljujem još jednom na otvorenom konstruktivnom pristupu i vidjet ćemo kako sva razvija sutra na, zadnjem, na sastanku izvjestaju sjenu Hvala gospođo Kiljona, gospođa Ajuto ima riječ. Hvala. Hvala predsjednice. Hvala izvjestiteljici. Pomno sam pratila razvoj ovog dosija i uvjerena sam da ćemo se moći dogovoriti oko teksta. Mogu samo potvrditi ono što sam već ranije rekla. Načelo, temeljno načelo i dalje ostaje načelo da plaća onaj koji zagađuje. A sad trebamo vidjeti što raditi sa sekundarnom mrežom cesta. U kompromisnom prijedlogu imamo već prihvatljiviji stav nego onaj koji je prvobitno bio predložen. Meni je jasno da u nekim cestama sekundarne mreže nisu sporedive sa primarnim Naravno, izvjestiteljica je u pravu po tom pitanju, no postoje neke druge države u kojima ima vjerojatno više razlika između primarnog i sekundarnog eh, Što se pak tiče cestarina, to je drugo pitanje. Tu bismo mogli doći do čudnih situacija. Zatim, što se pak tiče vozila koje ne proizvode zagađujuće emisije, poticat korištenje takvih vozila, da, na to možemo pristati, no poticajne mjere ne mogu trajati do u nedogled. Trebalo bi možda predvidjeti ne znam, degresivni sustav. I zatim malo pomalo ovisno o emisijama koje provozi vozilo prilagođavati se situaciji. Dakle, ne možemo do u nedogled podržavati takva vozila, kao što rekoh. No, sve u svemu, prijedlozi nam odgovaraju i trebamo se postarati da cestovni promet ne dođe u situaciju u kojoj je željeznički prijevoz glede emisija, mislim ovdje na nafter. Ljudi treba shvatiti da postoje stvarno ulaganja u infrastrukture, u sigurnosti jer u suprotnom sve ono što ćemo <laughs> napraviti jeste povećati troškove. Dakle, ne smijemo nanijeti štetu nijednom e, vidu prijevoza i trebamo nastojati da ovo bude od koristi. A što se ostalih stvari tiče, čujte, sačekat ćemo i vidjeti kakav će biti konačni predlog teksta. Hvala. Hvala, gospođa Juto, gospođa Utu. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedateljice, hvala izvjestiteljici na radu. Kakve god bili kompromisi iz kojih su proizašli amandmani, Stvarnost najbogatijeg kontinenta na svijetu je takva da mi nemamo niti dovoljno proračunskih sredstava da održavamo ceste. Kada je riječ o očuvanju okoliša, trebamo, radi se o tome da trebamo što više novca izvući od privatnih korisnika i privatnih vozača, iako se ovo izvješće odnosi samo na teška teretna vozila. Rasprave su se trebale odnositi e, na oporezivanje samo teških teretnih vozila koje bi trebali sudjelovati u održavanju cesta koje koriste i koje svi koristimo. To nitko ne dovodi u pitanje, čak niti velike prometne tvrtke. Kao zastupnica francuskog naroda ja ne želim e, sudjelovati u ovoj igri i bit ću protiv svih amandmana i svih kompromisa. Glasovat ću protiv osobito onih izvjestiteljica koji idu u smjeru povećanja tereta, odnosno sredstava koje se uzimaju od vozača. Dakle, sloboda o kojoj govorimo ne treba se, sloboda o kojoj govorimo ne treba se uvjetovati e, financijskim sredstvima kojima raspolažu građani. Nastavljamo. Gospodin Kor. Draga Kristina, ja sam jako sretan zbog ovih u velikom dijelu sjajnih kompromisnih prijedloga, ali ipak imam dva komentara koje moram iznijeti. Kao prvo, ne mogu podržati kompromis koji bi dozvoljavao pristojbe za zastoj u prometu čak i na dobrovoljnoj bazi. Jer mislimo da sad tu umiranje tih dodatnih pristojbi dovodi do dvostrukog opterećenja koje je nepotrebno. Da pače, moraju se sve ove pristojbe za zastoj u prometu ukinuti i nove se ne smiju nametnuti. Druga stvar, zemlje članice bi trebale imati mogućnost da vozila koja su od povijesnog značenja i koje su prema članku trećem direktive koriste i ispunjaju sve te tehničke uvjete da mogu se zapravo ostati u, prometu, njih treba i dalje ostaviti u prometu. Jer riječ je naravno povijesno vrijednim e, vozilima. Gospođo Šmit, izvolite. Hvala lijepo. I ja isto tako mislim da je tu odlično napravljen posao i od strane naše izvjestiteljice i od strane svih izvjestitelja u sjeni i mislim da nam da im uopće nije bilo lako doći do kompromisa s obzirom na različite stajališta u statu. Ali sad nešto u vezi ovog što je rekao kolega Londe, mislim da nismo mi tu da bi prešli svi na zelene aspekte i njihove poglede na stvari, nego da nađemo i rečemo stvari za vozače u Europi da im pojednostavnimo život. Dakle, kao prvo mislim da će sve ovo koje što je ovdje predviđeno jako poskupjeti vožnju autom, a osim toga to se krši i načelo supsidijarnosti koje ja visoko cijenim. Dakle, zatim ovo predviđeno zapravo stupnjevito uvođenje pristojbi za teška gospodarska vozila, e, mislim da uopće nema nikakvog smisla zato što za za održavanje, odnosno izgradnju novih cesta je ova pristojba zapravo na emisiju CO2 potpuno nevažna i prema tome mislimo da se izgradnja novih cesta treba više financirati iz poreza na goriva i benzin, a ne iz e, pristojbi za CO2 emisije. Zatim, mislimo da je ovaj široki sustav uvođenja eurovinjete, mislimo da ta direktiva zapravo želi spriječiti narušavanje jedinstvenog tržišta u transportnom sektoru, a ja smatram da ta opasnost uopće ne postoje. Jer ako mi krenemo i plaćamo pojedinačno različite pristojbe, a ne da imamo univerzalnu europsku vinjetu, isto tako nećemo narušiti tržište jedinstveno. I mislim da svakoj zemlji članici treba prepustiti da sama odredi kako će kod sebe odrediti svoju pristojbu za, mislim, za cestarinu i korištenje cestovne mreže. A na kraju ono što sam stalno već rekla, ako se neko od e, e, transportera s tim ne slaže, možeš ući na Europski sud, kako mi to u Austriji stalno radimo. I na kraju ovo što je za nas jako bitno, a to je ta pristojba za zastoj u prometu. Niko ne voli čekati u prometnom čepu na cesti, međutim isto tako ni oni ljudi koji moraju isporučiti nešto i transportirati nešto poslovno ne mogu izabrati vrijeme kad moraju isporučiti nešto. Prema tome ovo što ste predvidjeli dodatnu pristojbu za izazivanje ili stanje i nastanak e, zastoja na cesti će zapravo biti dvostruki maltretman i, i proganjanje pojedinih vozača. Hvala lijepo, predsjednice. Samo dva kratka komentara koja su već e, iznesena i koja je već e, spomenuo gospodin Žorž Parnaš, izvjestitelj u Sjeni. Radi se o prijevozu putnika. Radi se zapravo o autobusima i putničkim autobusima. Svi znamo da oni jako doprinose povećanju i prometa, a i emisija ali nisu podjednako prisutni u državama članicama. Najčešća njihova prisutnost u korelaciji sa željezničkim prometom i u korelaciji sa pristupnošću. Stoga mislim da bi države članice trebale imati dovoljno fleksibilnosti kako bi prilagodili svoj pristup kada je riječ o ubiranju naknada od autobusa i putničkih autobusa. Postoji još nešto što je već rečeno, dakle riječ je o putničkim autobusima. Tu bismo također državama članicama trebali omogućiti da odaberu najučekovitiji način ubiranja naknada. Niko ne dovodi u pitanje e, načela onečišćivač plaća i korisnik plaća, ali obvezujuće uvođenje naknada koje se temelje na udaljenosti nije najbolje rješenje, mislim da će se dogoditi to da će građani jednostavno izabrati lokalne ceste ili regionalne ceste i na taj način stvoriti još više čepova, još više zagušenja i još više zagađenja. Dakle, trebamo zadržati fleksibilnost za države članice i sačuvati subsidijarnost državama članicama kada je riječ o načinu na koji će ubirati naknade, odnosno nametati naknade pristojbe, ispričavam se, ovim, vrstama vozila. Gospodin Libovski, imate riječ. Mm, hvala lijepo, predsjedateljice. Zahvaljujem, Katrin. Ovo je bila teška zadaća. Nije bilo lako doći do rješenja koje sad imamo pred sobom. Prvi opći zaključak. Naime, razdoblje u kojem sada živimo dolazi do svog kraja. Nama je potrebno sve više i više cesta, a prostor koji nam je na raspolaganju je ograničen. Zato bismo željeli ceste koristiti na najbolji mogući način. Dakle, sada se ne postavlja pitanje ideologija. Jednostavno se, to je sadašnji fenomen s kojim se suočavamo. A sada bih se obratio našoj izvjestiteljici i postavio sljedeće pitanje. Ako nametnemo pristojbe, odnosno pla, naplaćujemo cestarine na sekundarnim cestama, ne bismo li trebali uključiti i preporuku preporuku prema kojoj bi novac koji se ubire na taj način trebao ići a, ići za ciljem poboljšanja sigurnosti na tim cestama kao što su na primjer pješački prijelazi ili prijelazi gdje željeznica prolazi naime željeznica nije jako sklona investirati jer uvijek kažu da je to nešto čime se treba baviti cestovni promet međutim to je rizično sve češće i češće događaju se nesreće između automobila i vlakova. Dakle, željeli bismo razviti željeznički promet, ali mislim da bismo trebali razmisliti o mogućnosti da se dio novca usmjeri u osiguranje i veću sigurnost i bolju zaštitu prijelaza, odnosno križanja križenja cesta i željezničkih puteva. Puno hvala. Hvala lijepo. I meni je jako važno da e, smanjimo troškove u kompletnom teretnom prometu, a u to se znači ubrajaju i vanjski troškovi. Prema tome moramo sve uzeti u obzir i mislim da je to samo po sebi razumljivo. Mi u Austriji jasno imamo jedan model vrlo uspješan, a to je vinjeta naša austrijska. I sad mislim da su to ogromni problemi ako ne budemo imali jedinstveni sustav u čitavoj Europi koji je ekološki potpuno usklađen i koji ide u fazama, jasno je. Mislimo da bi to, ako se to ne uvede, dovelo u Austriji do velikih problema. A općenito govoreći, vinjeta je kod nas se dokazala. Mi imamo kompletnu izgradnju cesta i održavanje cesta jedan na jedan koji dolazi isključivo iz pristojbe za uporabu primarnih prometnih mreža. Ne znam sad doduše kako je to za one ljude koji putuju svaki dan na posao i ovaj lokalni promet, ne znam kako za sad mi je to još uvijek zagonetno kako oni to financijski rješavaju, a i zbog toga moramo tu eurovinjetu i tu ideju još jedan puta preraditi, ali tu treba, kao što sam rekla, uzeti eksterne troškove u obzir, no mi se zauzimo za jedinstveni sustav u Europi vinjeta. Puno hvala. A sada komisija. Mm, gospodin Edi ću vam riječ, ali eh, molim, zamolila bih vas eh, da me saslušate vezano za eurovinjetu. Dakle, mi imamo svoje ciljeve, mi u našem odboru za promet. Eh, jedan od najvećih ciljeva je ujedno i najveći izazov sa kojim se moramo noćiti, sa kojim se moramo nositi jer mi sjedimo na vulkanu, a taj vulkan su klimatske promjene. To taj problem vezan je također i za javno zdravlje. Brojke su strašne u Europi. 100 tisuća preuranjenih, 500 tisuća preuranjenih smrti. Ovo zakonodavstvo to jest e, zakonodavstvo koje bi nam moglo pomoći da poboljšamo zdravlje ljudi u Europi nije nešto što, bismo trebali zanemariti. E, hvala lijepo predsjednica, ako biste mi dopustili samo dvije uvodne riječi vezano za sva izvješća. Prije svega želim naglasiti činjenicu da smo mi u Europskoj komisiji održali čitav niz sastanaka i sa izvjestiteljima i sa izvjestiteljima u sjeni i sa tajnicima odbora Trane. To su bili vrlo konstruktivni dijalozi i sastanci i danas bih upravo zato želio zahvaliti svim parlamentarnim parlamentarnim zastupnicima na vrlo konstruktivnom pristupu. Druga opća poruka koju bih eh, želio sada prenijeti je vezana za tajming. Kao što znate, na razini vijeća pregovori nikada nisu laki. Um, 7 lipnja održat će se vijeće ministara za promet i nadam se da ćemo doći do zajedničkog pristupa. Ovo nije lagan kontekst i eh, vjerujem da parlament ima jako važnu ulogu u ovom kontekstu ali u, na razini tajminga, odnosno vremenskog okvira. Mi bismo željeli ohrabriti odbor TRAN da završi svoje izvješće u najkraćim mogućim rokovima. To bi bilo bi odlično kada bi to bilo do 24. 24. svibnja kao što je predviđeno, u svakom slučaju prije 7. lipnja kada će se održati vijeće ministara kako bismo odaslali jednu vrlo jasnu poruku javnosti vezano za ovaj zakonodavni paket. Evo to su te dvije opće opaske, a sada što se tiče samog nacrta izvješća vezano za direktivu Eurovinjeti. Dakle, treća revizija e, je u tijeku e, od eurovinjete zadržavamo samo ime, zato što smo zapravo se jako udaljili od direktive koju smo usvojili prije 20 godina, više od 20 godina. Dakle, to je prijedlog komisije koji je bio izrazito ambiciozan i moramo priznati da je gospođa Ruvodalon još ambicioznija. Ona ide još dalje od onoga što komisija predlaže. Također je još ambicioznija kada je riječ o primjeni načela onečišćivač plaća i korisnik plaća. Nažalost, u vijeću rad na ovome još uvijek nije počeo. Jutro smo se sastali sa austrijskim predsjedništvom koje namjerava krenuti sa radom na ovom paketu, na paketu za mobilnost. Naime, to je jedan od njihovih Eh, prioriteta i rasprave o tome već su počele. Naravno, to uključuje eh, sve i eurovinjetu. Eh, u ovom kontekstu jako je važno da parlament zauzme vrlo jasno i snažno stajalište kada je riječ o načelima koje vi želite vidjeti u reviziji ovih direktiva, posebice u reviziji direktive o eurovinjeti. Nemam sada detalje vezano za nacrte amandmana, nemam detaljne opaske. Komisija bi svakako željela dati globalnu opću podršku radu koji se obavlja u parlamentu. Ja mogu reći da se radi o jednom vrlo tehničkom dosjeu i da je njegova kvaliteta također vrlo velika. Imam samo jednu malu opasku, a o kojoj je već bilo riječi. Naime, mi smatramo da kada se uvede nova cestarina i kada se primjenjuje takozvani markup, dakle osim one um, osnovne cestarine, kada se primjenjuje dodatna cestarina, to treba obavijestiti, o tome treba obavijestiti komisiju. Zašto je važno da postoji notifikacija, da postoji a, obavijest? Ne da bismo ispunili birokratske ciljeve, već kako bismo bili sigurni da je cestarina pravična i da korisnici plaćaju e, cestarinu koja je pravična. E, dakle, pozivamo izvjestiteljicu e, da se suzdrži od odobravanja dodatnih izuzeća kada je riječ o obvezi notifikacije odnosno obavješćivanja o nacrtu cestarina. Dakle, komisija je već govorila i razgovarala o tom markupu, vi se zacijelo toga jako dobro sjećate. Dakle, e, komisiju valja obavijestiti i o iznosu cestarina i o tom markapu, odnosno dodatnoj cestarini, odnosno dodatnom iznosu. I završno, želio bih reći nešto veoma pozitivno, a to je da vas itekako ohrabrujem da nastavite raditi na ovom dosjeu. A sada dajem riječ našoj izvjestiteljici gospođi Kristin Delon. Hvala lijepo. Prije svega željela bih vam reći da smo izglasali reviziju bijele knjige sa velikom većinom, a pogotovo kada je riječ o načelima onečišćivač plaća, korisnik plaća, velika, velika podrška. Dakle, sljedeće, sljedeće godine čekaju nas izbori znamo da je naša vjerodojnost u igri i vjerodostojni ćemo biti ako ispunjavamo svoje obećanja. ono što mi izglasavamo ovdje e, treba biti primjena onoga što smo mi najavili kao naše načelo. Zahvaljujem e, izvjestiteljima u Sjeni. Vidimo da su vas najviše zainteresirali kompromisni amandmani, o tome je bilo najviše riječi. Također je puno bilo riječi o trošku za um, zagušenje odnosno pristojbama za zagušenje. Vidimo da ovdje postoje dvije skupine. Jedna skupina koja podržava ovaj prijedlog. E, trebam napomenuti da ta pristojba za zagušenje već postoji u nekim državama članicama. I to je nešto što je u potpunosti prihvaćeno u tim državama članicama zato što je objašnjeno javnosti. Dakle, to načelo se već dokazalo kao korisnim i u nekim državama članicama. Što manje prometa imamo, imamo i manje zagađenja. Dakle, to nije neka nova ideja. Evo, gospodin Lježua dolazi iz zemlje koja primjenjuje ovu vrstu pristojbe na nekim autocestama. Što se tiče načela subsidijarnosti država članica, to sam rekla u uvodnoj, uvodnim riječima i ponovno to napominjem, ne radi se o tome da se uvodi cestarina na svim sekundarnim cestama, već države članice koje to žele, ali poštujući načelo subsidijarnosti mogu to učiniti. Zato što znamo da postoji čitav niz sekundarnih cesta koje su zapravo ceste koje se itekako koriste koje se zapravo koriste kao način izbjegavanja onih cesta koje se naplaćuju. I tu se naravno i postavlja pitanje sigurnosti, a time se nadovezujem na pitanje kako osigurati sigurnost na tim sekundarnim cestama koje će podlijegati naplati pristojbe. Pa upravo tako, e, dakle mi ćemo imati prihode od tih pristojbi koje nam mogu omogućiti da osiguramo e, sigurnost na tim cestama. E, dakle, korisnici drugih vrsti e, prometa plaćat će prema udaljenosti koju, koju prolaze. Dakle, u Europskoj uniji još uvijek postoje izuzeća za lagana vozila a to dovodi do nejednakosti u Europskoj uniji. Ono što bismo mi željeli jeste eh, napraviti harmonizaciju, to jest eh, sve, vrste, vozila i sve vrste, i sve vrste prometa. Dakle, ne radi se samo o automobilima i ne radi se samo o cestovnom prometu. Dakle, svi bi trebali eh, sudjelovati svi bi trebali sudjelovati u nastojanjima da smanjimo onečišćenje na našim cestama. I postavlja se pitanje na koji način će prihodi koji će proizići iz cestarina pridonijeti ovom cilju. Dakle, prihodi koje dobivamo iz ovog sustava trebali bi ići u cestovni promet. Kada je riječ o kamionima i autobusima, mi smo tu napravili razlikovanje, diferencijaciju. A kada je riječ o iznosu pristojba, Dakle, kada je riječ o autobusima, uzeli smo obzir da se radi o javnoj usluzi, da se, da se to ne može tretirati na isti način na koji se tretiraju kamioni. Dakle, kada govorimo o oporezivanju, ovdje neće zapravo biti riječ o porezima, već o pristojbama. Ja sam to četiri puta već spomenula. Dakle, prihodi koje ćemo koje će proizaći iz ovog sustava bit će ponovno posvećeni i ponovno će ići u promet, um, to jest poboljšanje prometa. Mi bismo doista željeli poboljšati ovaj sustav, ali isto tako bismo željeli da ovaj sustav bude shvaćen i prihvaćen od javnosti. Evo to je jako važno. I zato nam je jako važno da parlament pokaže da je na našoj strani i da većinski izglasamo ovo izvješće. Dakle, sutra će se održati posljednji sastanak vezan za ovaj dosje i željela bih također iskoristiti priliku da pohvalim i zahvalim mojoj asistentici koja nam je puno pomogla u radu na ovom izvješću. Odlično. Stvari savršeno jasne. Dakle, podsjećam ipak, glasat ćemo 24 svibnja od 9 sati. Idemo dalje. Prelazimo na izvješće gospođe Klune koja nije tu, tako da će gospodin den Kamp govoriti umjesto nje. Dakle, izvolite gospodin Vanden Kamp, imate riječ. Hvala lijepa. Moja kolega, kolegica Deidre nije bila, danas nije mogla biti s nama, danas poslije podne, pa ću pročitati njezin tekst. Molim, njezin tekst, moja interpretacija eventualno u čitanju. Dakle, hvala kolegama za sve amantmane. To je bio ovaj lagani dio. Zbog e, relativno malog broja amantmana, manje od 40 koliko ih je bilo, nismo smatrali da je potrebno E, uopće praviti nekakve, postizati nekakve kompromise, jer e, premalo je amandmana bilo, prema tome idemo na izravno glasanje i izravne e, liste. Što se samog sadržaja tiče, ja bih ponovila da je prijedlog bilo od strane komisije ili od strane izvjestitelja, dakle da taj prijedlog ne ugrožava kompetenciju nadležnost bilo koje zemlje članice, nego prvo još povećava fleksibilnost postojećih nadležnosti članica. I osim toga moram napomenuti da je važno da ne budemo jako preskriptivni u predmetima koji su apsolutno u nadležnosti zemalja članica. Drugim riječima ovisi o zemljama članicama da odrede svoje mjere koje će i korake koje će poduzeti, politiku koju će provoditi na tom području. Zatim, ponovno pozdravljam činjenicu da je prijedlog komisije ciljao na to da se pozabavi nekim od izazova koje nam donosi cestovni promet, naime socijalno-ekonomska i ekološka pitanja koja, se, koja su direktno se zapravo njima bavimo u prijedlogu eurovinjeti. Mislim da je većina ovih amandmana koji su predloženi pokušavaju spriječiti bilo kakve potencijalne dodatne administrativne troškove za državu ili za recimo zapravo zapravo nefer nanesene dodatne terete samim operaterima, samim poduzećima u području transporta. Hvala vam gospodine Van Kamp na čitanju ove poruke, jako vam je to uspješno bilo. Hvala. Prelazimo na socijaliste. Sada riječ ima gospodin Ertug koji predstavlja gospođu Tapardel. Hvala lijepo svima skupa. Ja imam istu situaciju. Gospođa Taparden danas nije bila u mogućnosti biti prisutna, pa ću ja pročitati njezina stajalište. Dakle, kao sjena da dosjeu slažem se sa glavnim načelima koje je komisija izrazila, nema da bi oporezivanje trebalo odraziti korištenje ove infrastrukture, a da ujedno naravno senzitivira javnosti na to kako treba biti puno ekološki svjesni. I pozdravljam sve korake koje u tom dalje poduzimam. Osim toga, slažem se s time da trebamo smanjiti buku, zagađenje zraka i E, čepove na cestama i zastoje. Prema tome, u ovom trenutku ne mislim da je ono kako je predviđeno naplaćivanje pristojba treba prihvatiti jer ona za sada ne uzima sve ovo navedeno u obzir i ne ide na pravi način naprijed. Mislim da postoje dvije stvari koje bi tu naglasila koje bi trebali poduzeti da ostvarimo svoje ciljeve. Prvo, smanjivanje minimalnih stopa za oporezivanje teških teretnih vozila se treba e, događati samo tamo gdje se uvodi i sustav da se na daljinu može naplatiti i može kontrolirati kako bi izbjegli eventualnu mogućnost da se dvostruko naplaćuju ti porezi jer e, vidimo da se to inače već i događa u nekim zemljama. Drugo, što se tiče samog vremena za to smanjivanje, mislim da trebamo posebno obratiti pozornost kako bi se to odrazilo na administraciju u svakoj zemlji članice. Stoga komisijin prijedlog za smanjenje za samo pet godina nama ne djeluje niti pragmatično, niti izvedivo i mislimo da uopće nema jasno zapravo predužbu kako tu treba postupati. Osim toga ne vodi računa o tome kako bi se to i odrazilo na zemlje koje ovise o kopnenom transportu. I zbog toga mislim da trebamo naći pravu ravnotežu zbog kod uvođenja ovog daljinskog naplaćivanja pristojbi i poreza i onog jednog okvira vremenskog u kojem bi to bilo najbolje izvesti i da bi to, bude vijalno. gospodine Ertug. Hvala predsjedniče. Što se mene tiče, nemam ništa za dodati posebno, jer kao što to rekao Bim van den Kamp, e, o tome se dosta malo bavilo. Dakle, dosta smo slijedili prijedlog e, komisije. Ono što je važno jeste da se filozofski to uskladi sa problematikom eurovinjete i mimo onoga što je rečeno o relativno slobodi država članica u, po pitanju subsidijarnosti, važno je i pitanje konkurencije, no najvažnije je mogućnost harmonizacije. No tu imamo više mogućnosti koje su ostale otvorene nastalom izmjenom uredbe tako da mislim da imamo određen broj amandmana koji nadopunjuje ovaj tekst u biti, jer e, sam tekst trebao bi dobiti odobrenje velike većine jer je tehnički sukladan sa odredbama o eurovinjeti gdje se poštuju načela subsidijarnosti, ali isto tako i mogućnost liberalizacije, a poštujući naravno i subsidijarnost država članica. Dakle, ova ravnoteža nam je zadovoljavajuća i poštuje slobode, ne samo političke prirode, već e, Dakle, i tehnički i politički govoreći, mislim da ovaj tekst neće presljeti nikakve probleme za naš klub zastupnika. Hvala vam, gospodine Rike. gospodine Dalunda ima riječ. Hvala lijepa. Dakle, ponovno je sad to tako da gospodin Kramer nije mogao biti s nama danas, poslje podne, i zato sam, ali ja sam onda htio nešto reći o ovim amandmanima koji su tu predloženi. Po našem mišljenju je vrlo bitno da se ova zelena tranzicija i prijelaz u održivi transportni sektor doista omogući i provede. A da bi u tome uspjeli moramo paziti na to da je ubiranje pristojbi ili naplata poreza bude potpuno usklađena sa težinom vozila. Naime, ne možemo uzimati u obzir samo visoku, visoku težinu nekog vozila, što će onda biti sa lakim gospodarskim vozilima jer ceste će se i dalje trošiti, a emisija će i dalje biti. Dakle, nama treba jedan sustav oporezivanja koji uzima u obzir e, ukupno posljedice po ekologiju svih sudionika u prometu. Nama trebaju da zatim dugoročni poticaj koji bi jasno pomogli i znanstvenom razvoju, istraživanju, dakle razvoju novih tehnologija i novih vozila da se približimo tom zelenom sektoru. Hvala gospodine Dalunde. Sada gospođa Marić. Hvala lijepo. Kao prvo želimo pozdraviti našu izvjestiteljicu jer e, suradnja je bila sjajna i mislim da smo svi prilično zadovoljni s ovim rješenjem da ne moramo i nismo morali postizati neke kompromise nego idemo na izravno glasanje jer je bilo zapravo relativno malo amandmana i baš me zanima koji će biti krajnji rezultat. Hvala vama. Gospodin Lundgren. Hvala lijepo. Naravno, naravno da je gledano s ekološkog aspekta uvijek bolje kad u jedan kamion utovarite što je više moguće pa on vozi, a ne da to idete na pet kamiona koji to prevoze jer oni će sigurno imati više štetnih posljedica po ekologiju. Dakle, ovi mega trakovi, ovi mega kamioni su sigurno nešto za što mi zagovaramo. Ali onda kroz veći broj njihovih kotača će se i bolje e, rasporediti teret na tim mega E, kamionima i na taj način će se manje trošiti i uništavati ceste. Ali dobro, mi moramo o svemu tome razmišljati. Jer vidite, to je napokon isto tako ekološki prijazno i dobro. Da vi što je moguće više tereta prebacite u jedno vozilo i tim što manje vozila imate na cesti. Hvala gospodinu Longrin. Gospodin Ležua. iznesite nam vi stav komisije o ovom izvješću. Hvala predsjednice. Mislim da je važno podsjetiti vas da ovaj prijedlog nije sad bio namijenjen tome da zemlje članice smanje poreze, nego da im daju mogućnost da koriste poreze i pristojbe kao neku vrst motivacije za sva e, vozila i zapravo za njihove operatore i proizvođače da idu zapravo i traže na bolja tehnološka rješenja i sve ostalo. I mi smo htjeli ovom prijedlogu, predlažemo zapravo smanjivanje razine oporezivanja i pristupi u pet koraka, dakle postupno. A izvjestiteljica zapravo govorila o jednom koraku, ali znaš što mi nismo to htjeli. Dobro, mi razumijemo i šta je izvjestiteljica mislila i zato nam jasno e, da recimo izvjestiteljica predviđa da se porez, porezi i pristojbe smije E, smanje samo u pet godina nakon što stupi direktiva na snagu. Stupi na snagu. Mislim, mi smo još uvijek zato da damo zemljama članicama e, tu opciju da mogu same, naravno u okviru svojih nadležnosti, ići na postupno smanjenje kako njima odgovara. Dakle, da se to ne radi samo unutar pet godina nakon stupanja na snagu, nego kako njima odgovara. Hvala. Hvala Gospodine vi imate riječ sada opet. Hvala ljepo. Vrlo Zapravo bih se želio prvo zahvaliti svima izvjestiteljici i našim sjenama. Mislim da su sjene dale, iznijele odlične argumente ovdje sad u ovoj diskusiji i mislim da će to prenijeti Deidre Klun koja to će biti jako uspješno zapravo i podržavanje na stajalište. Hvala gospodine Van Kamp. da ovo izvješće glasamo 24.5. u 9 sati ujutro također. A sad idemo dalje s izvješćem gospodina Salinja koji nije mogao doći, tako da je opet na vama, gospodine Van den Kamp, da budete glasnogovornik i ovog izvješća. Izvolite. Hvala lijepo, predsjedavajuća. Moja kolegica Salini nije bila u stanju doći, jer se čini da u Italiji opet postane, postoje štrajkovi, pa kolega Salini nije mogao, nije uspio stići na vrijeme, pa ću i ovdje pročitati njegov tekst. I vidjet ćemo da li se zatim naši izvjestitelji Sjeni i kolege mogu složiti s tim pristupom. Prijedlog izmjene direktive ETS-a ETS je, je prošlog svibnja objavila Europska komisija unutar okvira za e, prvi paket o mobilnosti zajedno sa svojim prijedlogom za dosje euro e, sustava, jedinstvenog sustava za reguliranje i vinjeta i pristojbe, općenito cesta. Mislimo da ovaj se ima dva glavna cilja. Prvo da se da se popune sve rupe i nedostaci koje postoje u elektronskom sustavu naplate pristojbi za ceste. Mi pokušavamo taj sustav učiniti učinkovitijim, jer to trenutno nije slučaj jer zato trenutno imamo oba sustava i elektronički i ovaj neelektronički koji funkcioniraju, oni ne mogu skupa ići. Dakle, ETS bi trebao olakšati prekogranično putovanje i olakšati zapravo promet i slobodu kretanja i robi, ali i ljudima. Naravno, mislimo da to možemo postići tako što ćemo identificirati točnu ulogu svakog aktera, svakog dionika u tome i vidjeti šta ko treba činiti i dati im jasno, naravno, i tehnološke mogućnosti da to učine druge strane, drugi naš glavni cilj bi bio e, da nađemo i da riješimo ovo kad se ne plaća pristojba tamo gdje imamo ne, ne zapravo ne pristiglo plaćanje. I zbog toga bi se trebalo među državama članicama razmjenjivati informacije o svim registriranim vozilama kako bi spriječili da se ne plaćaju e, i prvo pristojbe, a potom eventualno globe. Jer otprilike 300 milijuna eura godišnje se gubi kroz ovo što se ne uspjeva naplatiti. I mi stoga i apsolutno pozdravljamo i pravnu osnovu na koju se komisija u svojem prijedlogu izmjene direktiva poziva i na čemu to temelje. Zajedno sa izvjestiteljima u Sjeni smo razgovarali o osam kompromisnih amandmana, o najvažnijim pitanjima u toj direktivi, najvažnijim područjima. Glavno smo postigli suglasnost kod, u većini, posebno tamo kad govorimo o učestalosti, zaštiti podataka i učestalosti izvješćivanja. rasprava se još vodi o nekoliko ključnih točaka, kao što je to područje primjene same direktive, uz uključivanje Uvera, to je dakle urbana mobilnost i zatim e, sustava e, daljinske naplate pristojbi za cestovne mreže. ja sam siguran da ćemo i tu postići suglasnost i to najkasnije na našem sljedećem sastanku Sjena u srijedu. Mm, pa mislim da ćemo onda napraviti novi nacrt naših teksta prijedloga, čim naši izvjestitelji iznesu svoja zadnja stajališta. U ovom novom, da kažemo, setu kompromisa imat ćemo i kompromise, dodat ćemo kompromise e, koje smo postigli u vezi svih članaka koji se odnose na bitne odluke o kojima smo tu govorili. I hvala još jedan puta svim kolegama na dobroj suradnji tijekom čitavog procesa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 stajalištu i njihovom angažiranom pristupu i vidimo da je kod većine amandmana došlo do usuglašavanja. Prema tome imamo jako dobre preduvjete da uvedemo interoperabilni elektronski sustav naplate kako bi upravo mogli naplatiti svuda, posvuda pristojbe za uporabu cesta i ostalo i postoje različiti sustavi koji se mogu za te transakcije koristiti. I to sve skupa ne bi trebalo stajati ni u kakvom dodatku ovoj direktivi, nego u samom normativnom dijelu zakonskog akta. Zatim, pitanje pitanje razmjene podataka o registarskim pločicama, o registraciji vozila i ostalim podacima. To je jedno od ključnog pitanja to je jasno. Čuli smo da će sljedećeg tjedna srijedu održati novi sastanak izvjestitelja u Sjeni na kojem ćemo raspravljati o razmjeni informacije i to prekogranično upravo o razmjeni ovih podataka koji su jako bitni za prekograničnu naplatu. E, trenutno još čekamo da se unesu zadnje izmjene u nacrt teksta, ali neovisno o tome, nadam se da će namo na sljedećem sastanku sljedeće srijede uspjeti to razriješiti. Hvala. Gospodin Van Miltenberg ima riječ. Hvala lijepo. Čini se da ovdje danas tako brzo idemo, prolazimo dnevni red, da sam ja jednostavno zakasnio na neke rasprave, zbog čega mi je jako žao. No, u svakom slučaju, mislim da smo svi upoznati u to o čemu su raspravljali izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni. Tu nema tajni. Sve je poznato i mislimo da je to jako, jako dobro okruženje bilo u kojem smo radili i da ćemo na kraju isporučiti dobra rješenja i što se tiče same direktive i veće pravne sigurnosti što je bitno. Osim toga štitimo i sve oni koji pružaju usluge u tom sektoru što je jako bitno. Mm, postoji jedan dio koji možda nije toliko prijemčiv za ovaj dio koji je meni jako bitan, a to je pitanje tehnoloških e, zahtjeva koji se postavljaju i da se to onda rješava delegiranim aktima, a ne da to bude sada uključeno u sam normativni dio našeg e, akta. Dakle, vi morate biti u stanju da brzo reagirate na da na, na, na, događanja na tržištu i da to popratite sa svojim zakonskim propisima. I zbog toga smo htjeli da to bude delegirani akt, a ne da te to onda mora kompletna procedura kod nas raditi, onda uvijek stalno kasnimo. A inače, naši su izvjestitelji u Sjeni bili vrlo pozitivni, gledam čitavog niza kompromisa i bili su s tim suglasni da se uključi automatski sustav prepoznavanja očitavanja registarskih oznaka vozila. Jako je bitno da imamo taj sustav automatskog očitavanja jer e, na taj način možemo onda razmjenjivati informacije i prekogranično i doista doći do novca i naplatiti ga za te pristojbe koje do sada nismo recimo mogli uvijek naplatiti. E, naravno, to je jedan vrlo tehnički dosje, to su kolege već odavno shvatili, ali Mislim da ćemo tijekom naših rasprava ovog tjedna, nadam se da će to biti zadnji sastanak u srijedu naših sjena i da ćemo onda doći i biti u stanju ići na glasanje 25.5. kako je planirano. Hvala gospodine Dolan da imate riječ. Hvala predsjednice, hvala izvjestitelju na ovom odličnom radu, a isto tako i na cijelokupnoj aktivnosti i suradnji između njega i izvjestitelja u Sjeni. Ovdje se radi o jako važnoj temi koja, bi, koja djeluje tehnička, naime postoji veliki broj e, zemalja i gradova koje nameću poreze na transport, e, no važno je da postoji interoperabilnost e, između različitih vidova transporta kako bismo si olakšali život. Živimo u jednom gradu, studiramo u drugom, radimo u trećem, tako da moramo moći koristiti automobile, treba prelaziti granice i rad, surađivati jedni s drugima. Mi smo imali jedan amandman koji se bavi prvenstveno time da informacije koje se prikupljaju budu korištene samo u predviđene svrhe, dakle kako bi se moglo ispoštovati integritet naših sugrađana i ovaj sustav treba biti osmišljen tako da se rade neke modalne izmjene kako bi europljani mogli manje u budući koristiti automobile i više neka, neke druge e, ekološke prevozne načine. Hvala gospodine Kiljonin. E, da lunde gospođa Kiljonin ima riječ. Hvala vam gospođo. Uvaženi kolege. u Sjeni Gujengela vas e, sve srdačno pozdravljam. Mogu vam njegovo ime reći da su kompromisni prijedlozi zadovoljavajući te da bismo ih mogli usvojiti. Po mom mišljenju ovdje imamo dobar rezultat. I za izvjestelja i za izvjestitelje u sjenu. Dakle, mi na to možemo pristati. Ovdje se ne radi o stopostotnom slaganju, ali pristajemo na predložene kompromise. Hvala vam, gospodin Kiljonen. Gospodin Green ima riječ. Da, okoliš je tema koja se uvijek vraća. Ja još ne znam nitkoga e, u ovom odboru da vozi električni auto. To isto tako i činjenica da se puno toga ulaže u tu tehnologiju, ali ne znamo koji su rezultati. No imamo problem, jer ovdje imamo pitanje priznavanja registarskih tablica i to je dosta klasična briga u sektoru prometa. Na nekim e, mrežnim strancama mogu se i kupiti čak e, registarske tablice. U Švedskoj imamo taj problem što se mogu kupiti strane registarske tablice u online prodaji, a onda svi pričamo o okolišu i... No, mi imamo veći problem. Imamo vozila koja se vozu, voze po Švedskoj i drugdje s registarskim tablicama koje nemaju nikakve veze s stvarnošću. Dakle, to međusobno priznavanje registarskih tablica je veliki problem. Morali bismo imati policija bi morala imati uređaj koji bi trebao omogućiti da se zna koje su tablice prave, koje ne. Hvala gospodine Longren. A sada se obraćam komisiji, gospodinu Ližvalu, kojem predajem riječ, izvolite. Hvala vam predsjednice od zadnje razmjene gledišta u trećem mjesecu ovaj dosije se dosta dobro, e, dosta je dobro napredovao, ne samo u komisiji parlamentu, već i u vijeću. Sve u svemu mogu reći da se ovaj tekst da je stabiliziran i imamo jako dobre izglede za opći pristup e, transportu i njegovu usvajanju 7.6. E, što sami biti tiče, imam dva komentara. Najprije puno smo surađivali s izvjestiteljem e, i tajništvom odbora za promet, kako bismo našli pravu ravnotežu između odredbe koje bi trebale biti uključene u direktivu i nekrucijalne elemente koji kao što su na primjer, e, evo na primjer imamo tu odredbu o naknadi pružatelja usluga, što je od ključnog značaja i to bi trebalo biti uključeno u direktivu. Siguran sam da je to jako važno da svi ovi elementi i slični koje smo mi uočili budu uključeni u izvješće o kojem treba glasati. Dakle, to je temelj za trijalog s vijećem. Drugi komentar, evo bit ću malo kritičniji ukoliko dopustite, tiče se amandmana izvjestitelja s ciljem da se isključi NPR ANPR, dakle automatsko prepoznavanje registarskih tablica iz poljoprivredne komisije, sprotivi tom isključenju jer ovaj sustav ima važnu ulogu i sve veću ulogu tako da mislimo da bi smo tu da bi to bilo pogrešno isključiti ANPR u polje primjene interoperabilnost, tako da evo ovim posredstvom pućujem zamolbu izvjestelju da ovo ponovno uključi u direktivu. No, mimo ovoga, možemo slobodno reći da smo na pravom putu s ovim dosijevom e, i da ga podržamo. Hvala. Hvala vama, gospodine Ližu. a gospodin Van Kamp, izvolite imate riječ. Hvala predsjednice. Evrid isto isto kao što i ranije, dakle podržavam sve komentare gospodina Salinija, odnosno proslijedit ću vam svoje komentare i vidjeti dakle da li može uključiti, vratiti ove elemente što je komisija tražila, iako je važno za kolegu i za kolegi iz reda Pučana da saslušaju sve što su kolege imali za reći kako bismo se postarali da svi detalji budu uključeni jer ovdje su detalji upravo od ključnog značaja. Najviše hvala, podsjećam da se glasa o ovom izvješću 24.5. od 9 sati ujutro. E sad, uranili smo. Dosta smo uradili, sad, sada je red na sasnak e, koordinatora, no nažalost neki koordinatora još nisu tu, tako da ćemo prestati s radom i nastaviti u pet i pol. Evo i c'est la même chose. A tout à l'heure. Ou alors on peut peut-être l'avancer si vous voulez. Ili ukoliko se slažete možemo i malo pomaknuti sasnak, e, održati ga ranije i započeti u 5 sati. A ne, gospodin Telička nije tu. Dobro, onda to neće moći. Dakle, sačekat ćemo pet i pol.